Hvala i doviđenja povjerenici. Sada pozdravljam gospođu Georgijevu. Naime, sada je na redu izvješće o Europskom volonterskom tijelu za humanitarnu pomoć, gospođe Strifler. Gospođo Strifler, tu ste, izvolite. Hvala najljepša predsjednice, povjerenice. Najprije želim pozdraviti uloženi trud gospođe Georgijeve koja si je uložila veliki trud da ovaj do ovaj posao bude zaključen. Također želim naglasiti naš jako dobru suradnju na, ovom, na radu izradi ovog zakonodavnog prijedloga. Dakle, inicijativa o volonterima za humanitarnu pomoć Europske unije ima za cilj da e, istakne e, rad na humanitarnu pomoć Europske unije i e, sa ljudima koji rade i na rješavanju u ime Europske unije na rješavanju humanitarnih kriza. Europska unija mora na adekvatan način da djeluje e, glede e, velikih e, humanitarnih kriza. Volonteri rad, imaju najveću ulogu glede suzbijanja rizika katastrofa i povezivanja e, između hitnih situacija, rehabilitacije i razvoja. Sve će biti napravljeno kako bi volonteri mogli dodati pravodobnu vrijednost jer e, pokretanje tih tijela e, se i njihovo slanje se radi na temelju identificiranih potreba na, na terenu. Tu se radi o komplementarnim potrebama postojećim strukturama i organizacijama i sigurnost svih tih volontera bit će zajamčena. Svi građani Europske unije mogu e, volontirati i odabir volontera e, poštovat će raznolikost profila, uzrasta kod mladih, e, umirovljenih i stručnjaka i isto tako doći će do certifikacije to će se biti uspostavljeno. Ja sam imala mogućnost upoznati mnoge volontere u pilot projektima koji su se vraćali s misija, oni su stekli e, neprocjenjive kompetencije i iskustva pomažući onim ljudima kojima je to najpotrebnije i povrh toga ovo će popuniti manjke postojeće manjke i pomoć će da e, europljani e, steknu zajedničku svijest Humanitarni rad je e, pravi moralni prioritet. Nažalost, proračun e, za razdoblje 2014-2020 je umanjen i time će naravno e, biti smanjen broj volontera. Koristim ovu prigodu da izrazim svoju zabrinutost glede smanjenih sredstava opće uprave EKO kako bi se pokrile potrebe sve većih humanitarnih problema na svijetu. Mi znamo da je veliki problem za zakašnjenju plaćanja, ali sam uvjerena da će ova inicijativa biti veliki uspjeh kako bi se pomoglo najugroženijim osobama i s tim u vezi utjecaj volontera Europske unije u sektoru humanitarne pomoći i e, odnos cijene i učinkovitosti bit će naravno redovito ocjenjivani. Hvala. Gospođo Stripler, hvala vam. Gospođo Georgijeva, izvolite, imate riječ. Hvala, predsjednice. E, na samom početku zahvalila bih od srca Europskom parlamentu i e, posebno gospođi Strifler na kontinuiranoj i snažnoj e, potpori Europskoj organizaciji za humanitarnu pomoć. To odražava, ovaj prijedlog odražava potrebe europskih građana. A u skladu sa eurobarometrom 80% europljana podržava E, stvaranje ovakve organizacije i veseli se sudjelovanju. Uz aktivno sudjelovanje angažman parlamenta, komisije i vijeća dolazimo do zadnje faze i sada će se obistiniti želje europskih građana. Kao rezultat toga do 2020. skoro 20.000 tisuća europljana sudjelovat će u aktivnostima od kojih će koristi imati oni koji su u potrebi a kao što smo čuli, e, broj ugroženih raste, ali narašće i broj volontera. A mi ćemo im pomoći da steknu nove vještine i nova iskustva. U vrijeme ograničenog proračuna naporno smo radili kako bismo osigurali e, da se ostvari e, dodana vrijednost za novac i kako bi volonteri djelovali kao nadopuna postojećim sustavima. E, većina volontera su mladi ljudi. I za njih je volonterstvo i jedan način kako postati konkurentniji na zahtjevnim tržištima rada. E, proveli smo e, tri kruga pilot projekata u kojima je sudjelovalo preko 40 volonterskih organizacija, humanitarnih organizacija koje su dale e, vrlo koristan doprinos informacije o tome što je potrebno što se tiče definiranja standarda, osposobljavanja, angažmana, a kako bi ovaj e, program ostvario svoj glavni cilj e, da bude platforma za Europu što se tiče humanitarne pomoći onima kojima je ona očajnički potrebna. Bili smo svjedoci entuzijazma i e, velikog angažmana svih onih koji su sudjelovali u ovim e, pilot projektima. Preko 250 ljudi. Od e, onih mladih do onih mladih duhom. Od onih koji imaju 21 godinu, a pa do onih eh, mladih duhom sa 70 godina. I moram vam eh, reći da sam iznimno ponosna što eh, sam povjerenica Europske unije za humanitarnu pomoć. Jer ono što smo pokazali je da nije nikakav slučaj to što je Europska unija na čelu u ovom području. Što se tiče E, doprinosa Europskog parlamenta. E, istaknula bih da Europski parlament naglašava aktivno europsko građanstvo kao jedno od ciljeva ove inicijative. Osim toga, to su i mjere na području informiranja, e, senzibiliziranja koje će pomoći ostvarenju cilja. Parlament je istaknuo kao prioritet sigurnost volontera. Zbog toga smo isključili mogućnost angažiranja E, volontera u područjima oružanih sukoba. Umjesto toga, naglasak je na volonterskom radu u cilju e, smanjenja posljedica elementarnih e, nepogoda, kriznih situacija i to je u potpunosti u skladu s prioritetima Europske unije. A isto tako, to su područje u kojima postoje deficit što se tiče kadrova u humanitarnim organizacijama. I tu je jako važna i dimenzija e, rodne jednakosti, e, uloga žena. Svaki put kad odlazim u krizna područja vidim žene ne samo kao žrtve nego i kao pobjednice, kao one koje spašavaju živote. Na samom kraju dopustite da kažem da smo svjesni toga da smo na samom početku ovog procesa u kojem smo pokrenuli ovu inicijativu. Veselimo se daljnoj suradnji i kontinuiranoj suradnji s Europskom parlamentom u provedbi ovog programa i usvajanju delegiranih akata što se tiče standarda, upravljanja, e, srednjoročnog pregleda, e, financijske e, sredstava koja će se rasporediti, a i što se tiče godišnjih izvještaja o provedbi i vrednovanju. Hvala vam lijepa. Hvala Hvala povjerenice. U ime odbora za proračune, gospođa de Urkiza ima riječ. Nemoša hvala predsjednice. Kada imamo šest milijuna mladih ispod 25 godina koji su nezaposleni u Europi i skoro jedan milijun od njih su španjolci, prvi prioritet je borba protiv nezaposlenosti, nezaposlenosti mladih i ova inicijativa o jednom paneuropskom mehanizmu volontera za humanitarni rad je dobra stvar u toliko ukoliko nastoji razviti e, sposobnosti i zaposlivost naših mladih sa onih 247 milijardi eura proračuna imali bismo mogućnost pružiti e, dakle osposobiti 20.000 mladih u Europi. To je puno manje od onoga što je tražila komisija koja je tražila 210 e, milijuna eura, kao što je gospođa Stefan rekla, no ukoliko se to pretvori u radna mjesta za mlade, to je dobro došlo, no treba ipak ići dalje. Sve ovo pozitivno za Europsku uniju. Ipak, no kada je riječ o pitanju odbora za proračun i financiranje ovog e, sporazuma, neće proističati iz e, fonda za humanitarnu pomoć, neće biti u konkurenciji sa nevladnim sektorom, nevladnim organizacijama koje bi trebale e, koji bi trebalo olakšavati osposobljavanje ovih mladih. Dakle, mi se zalažemo za ovo. Hvala, gospodin Bulan ima riječ iz odbora za socijalne pitanja. Nije tu? Dobro. Onda prelazimo na sljedećeg e, govornika, gospodina Kašmareka na minutu i 30. Predsjednice, dame i gospodo, ja bih želio zahvaliti povjerenici i izvjestiteljici na njihovom trudu i uloženom radu u ovom projektu. Ja mislim da je on od velikog značaja za cijelu EU. uniju. Adekvatna humanitarna pomoć je jedna od odgovornosti Europske unije. Nedavno je broj humanitarnih kriza porastao i to zahtjeva odgovarajuću reakciju. Jako često je bilo potrebno pomoći istovremeno u različitim mjestima i cijeli koncept humanitarne pomoći je divan i vjerujem da bi se svi s tim složili, no kako bi naš odgovor bio učinkovit moramo se dobro koordinirati i stoga ideja stvaranja osnivanja europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć moramo se postarati da naše sposobnosti da reagiramo na humanitarne katastrofe bude jako dobra. Moramo moći pomoći ljudima u onim područjima koja su ugrožena prirodnim katastrofama. Moramo nadomjestiti već, e, odnosno dopunjavati postojeći sustav humanitarne pomoći. Ne, smijemo duplicirati sustave. Moramo razmišljati o načelima koja trebamo zastupati i načela koja se odnose na humanitarnu pomoć. Moramo stvoriti dodanu vrijednost. Hvala. Sada gospođa Kretu na jednu minutu. Ja bih također htjela čestitati gospođi Strifler na izvješću i gospođi Georgijevi na stalnoj potpori tijekom rada na osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć, što je važan korak za poboljšanje ugleda međunarodnog ugleda Europske unije i što istovremeno učinkoviti način da se bori sa e, humanitarnom krizom u trećim zemljama. države Europske unije su za sad e, pokazale svoju želju i solidarnost da pomognu e, državama izvan Europske unije i ovo je sve važnija stvar jer živimo u vremenima kada je sve veća gospodarska nesigurnost e, i e, hum, veća humanitarna kriza. Isto, ova gospodarska kriza znači da e, se sve manje ulaže u humanitarnu pomoć. Evo ovih milijuna eura znači da imamo mogućnost obučiti pet tisuća volontera za borbu protiv ovih kriza, što je dobra stvar. Hvala. Sada gospodin Newton Dan ima riječ na tri minute. Najljepša hvala gospođo predsjednice. Ja poput drugih sam jako ponosan na to što sudjelujem u ovoj raspravi, jer to je nešto jako važno i novo. I nisam siguran da će mediji ovom izvještavati, što je i dobra vijest. No, e, ovo prijedlog koji je predviđen u ugovoru iz Lisabona, dakle, e, odavno smo čekali na to i odbor za razvoj je imao samo jednu osobu koja je glasovala protiv, dakle, velika većina je bila za i gospođa izvjestiteljica, gospođa Strifler, e, među njima ja sam slušao što je rekla i neke druge koji su govorili o e, mladima koji će biti u pilot projektima koji su i njih smo slušali bili su puni entuzijazma jer to ne samo što pomaže e, u nesrećenim krajem svijeta gdje imamo poplave, zemljotrese ili što li već, već to, i to im omogućava da svijet učine boljim mjestom i istovremeno mladi koji su sudjelovali u tim pilot projektima su, rekli su da je to divno iskustvo raditi s drugim ljudima iz drugih država članica Europske unije. Dakle, to je u cijelosti pozitivno i dobro iskustvo i za mene je to e, jedan od onih primjera programa poput e, programa Erasmus koji omogućuje mladima da studiraju u različitim dijelovima Europe i bilo da jedemo špagete ili rozbif, e, uviđamo da smo svi isti i to je velika sreća i e, sreće pomagati ljudima u drugim dijelovima svijeta. Ja sam također sudjelovao u trijalozima e, kada smo nastavili doći do sporazuma e, s vijećem. Jedna me stvar razočarala, a to je da na strani parlamenta e, bismo htjeli, smo htjeli, dakle mi parlamentari smo htjeli da postoji neki badge ili neka majica na kojoj će pisati da su to volonteri Europske unije, ali isuviše E, članova e, vijeća je smatrala je to loša ideja. Mislim da bi trebalo biti e, da bi se trebalo postiti zbog toga, jer siguran sam da bi svi volonteri s ponosom nosili tu takvu zastavu. Ono što je gospođa Georgijeva rekla je jako zanimljivo. Dakle, da Eurobarometar rekao da 88% građana Europske unije su za ovo. Naravno, ja pozdravljam tu, taj njihov stav. Ja samo pomišljam na svoju državu gdje imamo čudovište UKIP koje je protiv svega, protiv strane pomoći, koje je protiv stranaca, protiv imigranata. Naravno oni nisu ovdje sudjelovali u ovoj raspravi, nije nikakvo čudo što ih ovdje nema, ali bilo bi nevjerojatno sutra vidjeti da li će UKIP i drugi euroskeptične, druge euroskeptične stranke glasovati protiv ovog prijedloga, jer mm, Malo je nas sad ovdje u vječnici, ali svi smo mi jako ponosni što smo na početku pokretanja nečega što će biti u potpunosti od velike dobrobiti za Europu i svijet. Hvala gospodine Newton Dunn. A sada gospodin Svensson ima riječ na minutu i 30. Najviše hvala predsjednice. Hvala i povjerenici Georgijevi i gospođi Strifler. Mislim da je sjajno što smo uspjeli ovako daleko doći i što smo e, skoro došli do osnivanja Europskog volontarskog tijela za humanitarnu pomoć, do pitanja solidarnosti i sve veće učinkovitosti. Neki kažu da se Europska unija ne bi trebala petljati u ovakve stvari, ali ja sigurno ne spadam među takve. Ne mislim da itko može reći da se ne, ništa drugo nego da se trebamo e, uključiti u tako, takav rad i da to odašilje signal o tome kako mi u EU želimo biti sastavni dio međunarodne zajednice, da hoćemo da ljudi jednim drugima pomažu. To je naša etika i to, je, to stoji u ugovoru iz Lisabona i svi možemo biti samo sretni zbog toga. Imat ćemo, e, postojat će popisi stručnjaka unaprijed određeni tako da možemo odmah pozvati prave osobe, ne moramo ići u potragu za njima. Dakle, ti će popisi biti na raspolaganju. Već smo vidjeli kako je dobar primjer bio, bila organizacija pomoći u slučaju katastrofe na Filipinima. Mislim da e, međunarodna pomoć ide unaprijed e, i želim stoga čestitati gospođi E, Gergijevi, e, gospođe Strifler i svima koji su ovdje i koji rade na osnivanju ovog tijela. Ja mislim da je ovo važan korak naprijed. Hvala gospodine. Sada dajem riječ gospodinu Kortesu Lastri. Hvala predsjednice. Najprije bih želio čestitati gospođi Strifler, ali isto tako i gospođi Georgijevi. Znate da vas socijalisti podržavaju, gospođo. Ovo je važan korak koji ćemo napraviti izglasavanjem ovog, e, ove uredbe, to je džinovski korak, jer odavno, već od 2006. govorimo o tome i od ugovora iz Lisabona, e, sada imamo mogućnost da pokrenemo neku vrstu Erasmusa solidarnosti koji će pružiti stotinama europljana mogućnost da se osposobljavaju i istovremeno pružaju pomoć kao i svaka nova stvar, naravno morat ćemo e, zajamčiti komplementarnost drugima koji rade na, ter, na licu mjesta, morat ćemo pokazati i dokazati dodanu vrijednost njihova posla, volonteri će morati pomoći, pomoć e, u razvoju i tu će biti doprinos e, razvoju solidarnosti glede e, ljudskih prava. U svakom slučaju to je još jedno dodatno sredstvo za e, rad na nečemu gdje nismo mogli raditi na solidarnoj u Europi. Hvala sad gospodin Preda ima riječ minuti 30. Hvala predsjednice. Ja bih također želio najprije čestitati gospođi Strifler na izvješću. Sada smo još jedan korak bliže u cilju zacrtanom u članku 214. ugovora iz Lisabona gdje se dakle kaže da trebaju mladi sudjelovati u humanitarnim operacijama izvan Europske unije. Ja se u potpunosti slažem s izvjestiteljicom kada kaže da će akcije volontera za europskog volonterskog tijela treba biti pitanje europskog konsenzusa i to treba biti zasnovano na potrebama koje će biti lokalno identificirane i također e, podržavam isključenje sudjelovanja u oružanim sukobima jer u trećim zemljama jer doista nam treba ravnoteža u sudjelovanju volontera, između sudjelovanja volontera i njihove sigurnosti. Također pozdravljam isto tako i e, klauzule koje e, je parlament E, uključio, to će nam omogućiti dakle, da parlament sudjeluje u usavršavanju ovog instrumenta u narednim godinama i to će dakle, e, se pozitivno odraziti na imidž Europske unije i e, Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć će unaprijediti naše humanitarne vrijednosti i to će pružiti mladima mogućnost da pokažu dokazu svoju solidarnost onima koji su u poteškoćama u trećim zemljama. I ovo volontersko tijelo za humanitarnu pomoć doprinjeće i većoj vidljivosti našeg rada. Hvala, gospođa Papadopulo ima riječ na jednu minutu. Najljepša hvala predsjednice. Ovo Europsko volontersko tijelo predložila je komisija da se osnuje 2012. godine kako bi se izrazile vrijednosti i solidarnost Europske unije e, naspram kriza i katastrofa izazvanih čovjekovom rukom u različitim krajima svijeta. Danas e, financijske poteškoće to što jesu i takve kakve jesu i komisija sad, koja, je pred, koja je predložila osnivanje ovog e, tijela će E, ipak dati svoj doprinos. Mi si čestitamo i pozdravljamo ovo što je napravljeno jer se predvijaju norme za odabir, selekciju, e, obučavanje tih volontera u suradnji sa e, specijaliziranim agencijama. Predviđa se isto tako provjera rada tog volonterskog tijela kako bi i pouzdavat se na različite indikatore. Ja smatram da bi bilo dobro imati kvalifikativne i kvantitativne e, indikatore i čestitam na ovom prijedlogu. Dobro, imam 11 e, e, osoba koje su tražile riječ za spontano javljanje za riječ. Želim svima dati riječ, ali vas molim da koristite svoju minutu i ništa više. Evo sada dajem gospođi Panajatovi riječ na jednu minutu. Hvala predsjednice. Povjerenice, čestitam izvjestiteljici na sporazumu s vijećem o e, osnivanju Europskog volontarskog tijela humanitarnu pomoć. Želim čestitati povjerenici Georgijevi na njenom stalnom nastojanju da se e, osigura sudjelovanje naših sugrađana u ovom postupku i s čime je zajamčen uspjeh ovog tijela. Sjećam se prije nekoliko godina kada sam predstavljala odbor za europska pitanja u Bugarskom parlamentu i tada su sve stranke podržale osnivanje Europskog volonterskog tijela ta inicijativa je imala važnu ulogu za stručno završavanje mladih, osposobljavanje mladih i nudila im je mogućnost da e, se osposobljavaju, steknu vrijedna iskustva. Ja pozdravljam prijedlog što prepoznaje ovaj rad. Hvala. Gospođa Zaborska sad ima riječ. Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice. Ono što je jako važno je da je volonterski rad jako važan, posebno za generacije mladih europljana, jer će oni moći ići u one zemlje gdje je potrebna njihova pomoć. Moći će E, stjecati vrlo korisna iskustva, a isto tako moći će vidjeti različite situacije vlastitim očima. Postoje određeni zahtjevi e, i postoje određene stvari koje mi podrazumijevamo, a one se zapravo ne podrazumijevaju. E, to da imamo za jesti, idemo u školu, idemo raditi, nije nešto što se podrazumijeva. Zahvaljujući e, volonterskom radu, ovaj mentalitet je nešto što će postati stvar prošlosti. Hvala. Hvala gospodin imate riječ. E, što se tiče ovog prijedloga da se uspostavi europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć, predstavlja nešto što e, sadrži sasvim konkretne prijedloge za određene aktivnosti koje mogu biti od velike koristi ugroženim osobama. Jako je važno da oni koji su to u mogućnosti osobno sudjeluju u ovoj e, humanitarnoj pomoći. Ovdje međutim moramo voditi računa o tome da se radi o izvanrednim eh, uvjetima na licu mjesta i upravo iz tog razloga potrebno je uspostaviti eh, sigurnosne mjere jer eh, ako netko volonterski sudjeluje u takvim aktivnostima, jako je važno da zakonodavac osigura potrebne uvjete. Hvala gospodine Klakšić i gospodine Ferrera, izvolite imate riječ. Hvala predsjednice. Mi ne dovodimo u pitanje ovo uopće što više taj osjećaj altruizma, prave solidarnosti koji navode brojne europljane da se bave humanitarnim radom i to se radi na drugačiji način nego u drugim zemljama, no ipak imamo određenu rezervu kada se radi o osnivanju ovog europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć Europske unije. Tu se radi naime o jednoj instrumentalnoj percepciji human, volonterskog rada, kako bi se kroz volonterski rad provele prenijela neka osjećanja koja nisu prisutna i zastupljena u politikama Europske unije, osobito u sektorskim politikama koje imaju e, loš utjecaj na zemlje u razvoju i prijedlog uredbe ne daje svoj doprinos kao što bi trebao e, razvoju suradnji za razvoj kao što bi trebali. Eto, to su neke zabrinutosti koje imamo. Hvala gospodine Ferrera, gospodine Kelly, imate riječ. E, ovo je dobra riječ, ali ne čujemo to često, ne čujemo u medijima da se o tome govori, kao što je povjerenica rekla, skoro 90% europljana su za ovaj prijedlog i mislim da gospođa izvjesteljica i zaslužuje punu podršku kako bi mogli u miru raditi na razvoju ovog prijedloga. I dobro je što su ljudi sretni e, što se bave volonterskim radom. Ja znam mnoge mlade koji su se nakon završenih studija bavili volonterskim poslom, išli su i u, e, u inozemstvo kako bi to radili. Znam i starije ljude, umirovljenike, koji puno svog vremena e, provode baveći se volonterskim radom, tako da je dobro da sve te ljude organiziramo zajedno. Hvala gospodine Kelly, sada gospodin Obermajer ima Hvala lijepa. Što se tiče prethodnih e, govornika, oni smatraju da će eurokritičari glasovati protiv e, Međutim, moram reći da možete biti kritični prema Europi, ali ipak e, možete ipak e, glasovati i za ovakvu inicijativu. Činjenica je da su postojale ovakve aktivnosti i prije 30 godina i u Sloveniji, Italiji i drugdje Ukoliko postoji potreba da se poduzimaju ovakve radnje, sredstva su ograničena, međutim želim istaknuti da je ovo pozitivna stvar i želim vas podsjetiti da mi imamo jako puno problema u samoj Europi i u samim državama članicama e, postoje problemi. Recimo u Grčkoj je smatram da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

Što se tiče volonterskog tijela za humanitarnu pomoć, to je konkretan e, iskaz humanitarne pomoći i socijalne kohezije e, u smislu mobilizacije volontera. E, to je nešto što će dodati dodanu vrijednost za naše već postojeće intervencijske sustave i biti će jedan dobar okvir za mlade da daju svoj doprinos humanitarnim aktivnostima a Evropska unija će na taj način omogućiti i stimulirati prekograničan rad e, organizacije u različitim državama članicama i na taj način će omogućiti razmjenu boljih praksi. I osim toga mislim da je važno e, reći da se treba podizati razina svijesti o važnosti humanitarne pomoći i volontiranju kod europskih građana, pogotovo s obzirom na građanski duh, koheziju i promicanje aktivnih građana na nacionalnoj i lokalnoj razini. Hvala. Sada gospodina, gospođa Morva ima riječ. Jedan zastupnik je privukao našu pozornost govoreći da se s jedne strane radi o europskom tijelu i mi, Europ, europljani trebamo biti ponosni pod zastavom Europske unije i rekao je kako mi euroskeptici i eurorealisti ne volimo, da nam se ne siđa ta ideja. Ja molim kolegu zastupnika da dođu u Mađarsku i ću vas u jednu tvornicu ili u jedan veliki lanac čiji su vlasnici europljani u kojemu Mađari radi za 250 eura mjesečne plaće i pokušajte ih uvjeriti da budu ponosni na Europsku uniju i njenu zastavu. Baš bih voljela vidjeti kako ćete to izvesti. Hvala. Gospodin Plenković ima riječ. A, Plenković... Gospodine Plenković, samo trenutak, imamo jednu plavu kartu. Gospodin Morvaj, da li pristajete odgovoriti na plavu karticu? Gospođo Morvaj, da, može. Uh, Hvala lijepa. Da, moja supruga je mađarica. Ja, ja nove godine i e, provodim u Budimpešti. Ja imam obitelj u Mađarskoj i tako da e, ću rado prihvatiti vaš poziv da odem u Mađarsku. Ja poznam jako puno Mađare, vrlo ću rado i upoznati ih i još. I nadam se da će i oni pokazati veliki entuzijazam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 ili na primjeru, u veliki Teskov dućan e, ili u lance, prehrambene lance u kojima ljudi rade za 250 eura i razgovarate s njima i pokušajte ih uvjeriti da hodaju pod europskom zastavom. Hvala na predlogu. Sada gospodin Plenković ima riječ. Hvala lijepo gospođo predsjedavajuća. Pa smatram da je ustanovljavanje europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomo jedan vrlo dobar čin za europsku uniju i u tom smislu pozdravljam napore koje je u protekle četiri godine u ovom pravcu poduzimala povjerenica kristalina georgieva. smatram da po modelu koji je postojao u okviru ujedinjenih naroda sve ovo to se napravilo na razini komisije na razini partnerskih konzultacija s nevladinim udrugama da se u jedan e, kvalitetan pravni okvir zakonski okvir ali isto tako i proraunski okvir s obzirom na one hundred fifty milijuna eura koji su na raspolaganju za ovu dobrovoljnu humanitarnu aktivnost i mladih ali i onih iskusnih to su kolege spomenuli koji imaju posebne

Euh, Hvala. Evo zaključujemo spontano javljanje za riječ. Sada predajem riječ povjerenici. Thank you, Madam President. Hvala. Jako me dirnula ova podrška koju sam koju sam čula za europske volontere i htjela bih reći tri stvari. E, dvije bi bile reakcije na ove komentare i jedna, jedan bi bio moj zaključak. Kao i reakcija na komentare. Čula sam e, neku zabrinutost u smislu toga kako Europska unija primjenjuje aktivnosti, razvojne aktivnosti i hoće li europski volonteri ili ne doprinijeti tom razvoju. Htjela bih naglasiti da smo radili na stvaranju jednog eh, tijela u kojem bi ljudi bili kompetentni, kvalificirani da pomažu drugima, ali i da pomognu drugima da pomognu sebi. I uključili smo u taj naš koncept ukupno 7000 volontera koji su obučeni u svojim zemljama, tako da možemo također doprinijeti i lokalnom kapacitetu da se nosi sa različitim katastrofama i sa sve, ne, sve manje predvidljivom prirodom. Kao drugo, imali smo nekoliko komentara o vidljivosti i kako da ljude obavijestimo i kako da ljudi saznaju za sve one dobre stvari. Mi se u ovoj inicijativi jako puno trudimo u tome smislu, imamo veliku podršku parlamenta da, da ona postane vidljivija. Sutra u četiri sata gospođa Strifler i ja imat ćemo chat preko Twittera, e, tako da ako želite sudjelovati, vrlo ste e, dobro došli. Međutim, da se uozbiljimo, zaista je vrlo teško e, prenositi dobre vijesti. Puno je lakše E, privući pažnju na katastrofu kada se ona dogodi, a teško je raditi na tome da se ona spriječi. I upravo zato sve što mi činimo danas u humanitarnoj pomoći i u civilnoj zaštiti odnosi se na to da, da stavljamo veliki naglasak na pripremu i na, i na sve, sve te stvari koje su možda jako teške e, za napraviti, ali trebamo ih obaviti kako bismo sutra imali manje posljedice. I na kraju bih samo htjela zaključiti time što želim reći da tek sada počinje onaj teži dio posla. Jer sada trebamo tek primijeniti tu inicijativu, ona mora postati stvarnost. I jako mi je drago što mogu ovdje naglasiti da smo uvelike proširili podršku između između samih humanitarnih organizacija koje su ispočetka bile malo skeptične u smislu ove inicijative, međutim sada i sami sudjeluju u oblikovanju te inicijative i ja sam sigurna da ono što ćemo učiniti će doista pomoći Europi da postane jedna sila dobra u svijetu i da i pomoći će imidž, stvaranju boljeg imidža Evropljana i na kraju krajeva povećat će konkurentnost Europe u smislu toga da je Europa e, jedno, jedno područje koje ima jako puno resursa, e, ali i ljudi i vrijednosti. I to je ono što je meni najveća satisfakcija ovog našeg zajedničkog rada. Hvala. Hvala. Gospođo Strifler, imate završnu riječ. Dvije minute. Da, bit ću kratka. Hvala Istina je da je u početku bilo određeno bojnosti glede nevladinih organizacija, glede sigurnosti tih volontera, no u ovom izvješću moći ćete uvidjeti da smo odgovorili na sve te zabrinutosti i da smo odgovorili na sva ta pitanja. Želila bih iskreno zahvaliti svim klubovima zastupnika, izvjestiteljima u Sjeni, jer je ovo bio zajednički posao, zahvaliti asistentima našoj povjerenici, gospođo Gergijevi i njenim asistentima. Bilo je jako prijatno raditi s vama. Dugo smo radili, ali je bilo jako prijatno. I evo, sada imamo pravu dodanu vrijednost, pravo novo sredstvo i ponavljam, ovo sve doista odražava to građanstvo europsko koje nam je jako potrebno. Hvala najljepša. Hvala gospođo Strifler. Evo, završavamo raspravu i sutra ćemo u 12 sati glasovati o ovome. Hvala Doviđenja, povjerenice. Prema dnevnom redu sada prelazimo na jednominutne govore i najprije dajem riječ gospodinu Nikulesku na jednu minutu. Dakle. Vă mulțumesc. Aș să atrag atenția plenului asupra